E, sjednite, molim vas, započinjemo s radom. Le projet d'ordre du Nacrt e, dnevnog reda ste dobili, usvajamo ga ako nema prigovora, nema dobro. Priopćenja predsjedateljice. Imam jedno priopćenje. Dragi kolege, e, paket za mobilnost odluka EPP-a. E e, odmah predajem riječ kolegi ehm, u al dat wij in. Danas je EPP, kao i jučer, razgovarao postupcima koji se odnose na e, paket za mobilnost 1. Dobili smo pozitivnu inspiraciju u odluca, odlukama donesenima prošli ponedjeljak, e, ponedjeljak na sastancima koordinatora. Uslijedila je rasprava u odboru za promet. i to je sve dovelo do nove rasprave unutar EPP-a. Tako da ćemo odbiti prijedlog i proceduralno mi možemo sada ići na e, plenarnu sjednicu. To ne znači da se slažemo sa sadržajem. ali to je nešto o čemu treba donijeti odluku. Hvala na ovom sažetku. Iz dobro poznatih razumljivih razloga radije bih da nove odluke koordinatora dolaze tako da se da one predstavljaju odboru TRAN, a ne da već dobijemo preporuke predsjednika e, Tajanija. E, jedna osoba je e, odsutna danas i ne možemo održati koordinacijski sastanak poslije ovog sastanka, ali ne možemo. Stoga predlažem da rok bude petak u 12 sati i na taj način način e, ćemo čuti stajalište svih klubova i htjela bih e, da e, taj dopis pošaljemo da smo, tako da smo sigurni da se svi slažemo i da to pošaljemo Tajaniju i predsjedniku kluba. Sljedeći sastanak održat će se 7.2. kako bi svi zastupnici bili dobro upoznati s postupkom kojeg se treba držati. I u tom smislu vam predlažem da tražite gospodina Vikera da nam brzo pošalje kratke pisane informacije o mogućim opcijama koje e, u slučaju da se ide s time na plenarnu sjednicu. U redu? E, hvala gospodine Ertug. Želite li nešto reći? Izvolite. E, Entschuldigung, wenn einhaken Oprostite što se vraćam na ovu temu. Želim biti siguran e, što će se naći u dopisu koji ćete uputiti predsjednik parlamenta, što će konkretno dakle, e, biti sadržaj tog dopisa, koji je naš cilj, što ćemo tu napisati, da li uopće trebamo takav dopis, ne možemo li možda eventualno mi sami e, uz solidnu većinu iz klubova koji e, žele da se ide na plenarnu sjednicu. Me ne čudi ovaj postupak, zašto bismo to trebali učiniti dopisom upućenim predsjedniku ako ćemo imati većinu unutar nas samih. Kao što ste mogli vidjeti, došlo je do promjene odluke. Prvi dopis već je poslan zato što dakle, ja sam odgovorna za ovaj odbor i ta dopis je predan e, zato što je rečeno da e, konferencija predsjednika treba odlučiti budući da ovdje nema e, dogovora. Drugo, ja bi trebala potvrditi e, većinu kod koordinatora i zbog toga ste imate rok e, u e, petak do 12 sati da kažete želite li ići na plenarnu ili ne i onda onog trena kada ćemo ustanoviti postanje većine ja ću taj dopis poslati sukladno postupku predsjedniku Tajaniju gdje ću napisati da će ovaj dosje trebati staviti na dnevni red plenarne sjednice. Ali to je jasno. Čini se da je. Valter će nam objasniti metodologiju. Iako, bila sam jasna, zar ne? Izvolite. Izvolite. Dopis koji je poslan predsjedniku nije favorizirao nijedno posebno rješenje već e, je objašnjeno stanje te smo objasnili da stvari na razini odbora nisu finalizirane ako se stanje promjeni i ako e, dobijemo većinu da se svojim ovim ide na plenarnu, onda se to može objasniti u drugom dopisu predsjedniku e, kao stajalište odbora TRAN. To je novi element koji će biti uvršten u dopus, dopis, drugi dopis predsjedniku. Zato postoji taj prijedlog slanja E, drugog dopisa nakon slanja prvog dopisa. Ispričavam se što ponavljam. U njemačkom prijevodu e, se spominje jedna rečenica gdje se kaže da im trebamo poslati pismo kako bismo tražili upute vezane uz proceduru, uz postupak. Možda sam u krivu, možda ne. Ali budući da većina u odboru TRAN je trenutno jasna možete poslati e, pismo pojašnjenja predsjedniku Tajaniju. Ali e, se tu više ne treba postaviti pitanje idemo li na plenarnu s time ili ne, jer je to pojašnjeno. Da skratimo. Vi mi kažete da nisam dobra profesorica? Dobra, stvari su jasne. Jedan dopis je poslan e, da Tajaniju jer nije bilo većine. To je napravljeno sa stavom da treba konferencija predsjednika e, odlučiti. Sada imamo novu većinu. Dakle, meni treba, dakle, vi imate do petka, do podneva da kažete želite li ići s time na plenarnu ili ne. Na temelju toga ću poslati dopis Tajaniju Um, s odlukom odbora TRAN. I to je to. S time smo završili. U redu? Hvala. Go, gospođa Duhašanska. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Imam tri e, primjedbe. Prvo, nije bilo glasovanja u odboru TRAN. E, tako da nije očito na koju stranu naginje većina. Tako da ova vrsta djelovanja je dosta neslužbena i to nije temelj za donošenje odluka. Drugo pitanje. O čemu glasujemo? Ako ćemo uopće glasovati. I kako ćemo glasovati? E, šta ako se odbiju dvije trećine paketa mobilnost, za mobilnost, a jedna trećina se usvoji? I molim vas pošaljite mi informacije na kojoj e, osnovi su koordinatori odlučili da ovaj paket treba poslati dalje. U kojem obliku? Zato što nisam mogao vidjeti, e, nisam vidjela o kojoj se osnovi naprosto radi, za koju su se odlučili koordinatori. La première chose, c'est que... Prvo, svaki klub zastupnika i znate da koordinator ima ulogu nekoga kome ste dali povjerenje, znači e, vjerujete mu, on vas zastupa. Mislim da ja nisam prekršila svoju ulogu i mislim da e, treba postovati ulogu glasnogovornika koordinatora. Ako tražim od EPP-a nešto, nisam došla u klub da bi pitala dobro tko se slaže, tko ne. Ne, nije to na meni. Vi ste veliki i e, mislim da kada koordinator donese odluku i pošalje službeni dopis e, predsjedništvu, predsjedništvo to sasluša i donese odluku. Drugo, ne želim se vraćati na proceduru o tome o čemu trebamo glasovati i tako dalje. O tome ćemo razgovarati na sljedećem sastanku koordinatora i sada bih htjela da nastavimo s radom jer doista ne želim da danas otvaram ovu raspravu. Bila sam jako jasna vezana uz to što ćemo napraviti i u kontekstu zahtjeva da se ovime bavimo na plenarnom. Drugi dopis će poslan, prije toga koordinatori mi trebaju poslati mail gdje će e, se izjasniti želi na plenarnu ili ne i nakon toga će e, biti poslan dopis u ime E, odbora TRAN, dakle gdje ćemo tražiti da se o tom dosjeu glasa na plenarnom. Gospodin e, Wim Dem A nakon toga ću e, završiti ovu raspravu jer želim da idemo dalje. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, slažem se s kolegicom koja je rekla da pro, e, procedura odnosno metoda slanja ovog na plenarnu ne objašnjava kako ćemo to napraviti. Mislim da bismo napismeno trebali pripremiti koji prijedlozi će ići na plenarnu. Radi li se o prijedlozima e, koji uključuju prijedlog odbora TRAN ili se radi o inicijalnom prijedlogu komisije, tu su amandmani odbora EMPOLS, sve treba dobro pojasniti kako bi stvari bile jasne. Gospodin Liberacki, evo, i to je zadnja osoba kojoj daje riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Biću kratak. Ne možemo to prepustiti koordinatorima da odluče. Nije to njihova diskrecijska odluka. Oni su glasovali o dosjeu e, prošlog ljeta i to je poslano odboru TRAN i glasovali smo o tome prije par dana. Um, unijeli smo um, izmjene u izvješću gospodina Ertoga u jedan dio, ne u druga dva. Dakle, dosje iz uh, srpnja se sada ne primjenjuje. Hvala. Ponavljam, neću ponovno otvarati ovu raspravu. Kad je riječ o tome o čemu će se glasovati na plenarnoj. Održat će se koordinacijski sastanak idući tjedan. Bavit ćemo se pitanjem metode i neću se vraćati na e, primjedbe vas pojedinaca e, koji se ne slažete sa koordinatorima. E, veliki ste, imate E, rok do petka u podne da iznesete svoje stajalište. Ako se ne slažete sa stajalištem koordinatora, objasnite im to, objasnite im svoje stajalište e, koje trebaju zauzeti prije nego što mi pošalju mail do petka u podne. Je li jasno? U redu. Idemo dalje. Nastavljamo s temom koja je jako interesantna, zato što ćemo otvoriti izvješće gospođe Klaudije Schmidt, prijedlog e, uredbe parlamenta vezano i vijeća vezano uz elektroničke informacije o prijevozu tereta. E, dobar dan, gospođo Šmit, izvolite. Hvala lijepa. Koliko god zanimljiva rasprava ova bila, ja ću se skratiti. E, F je zapravo jedna vrlo značajna i zanimljiva tema. 25 milijardi eura uštede može donijeti i time stvar postaje još zanimljivijom. E, samo izvješće je čisto tehničke naravi i Vjerojatno smo uspjeli dakle, u tome da i kroz sve klubove i kroz sve države smo imali jednu sveopću suradnju, a opći značaj svega ovoga što je pred nama sagledat ćemo tek možda za nekolicinu godina jer e, doista će ovo imati velik, velik utjecaj na sve što će se događati. Izvješće kada bude realizirano sigurno jedan pokretač e, jedinstvenih e, IT sustava u transportnom sektoru, a svakako će se konkurentnost našeg gospodarstva u Europi će se time pospješiti. Kada zamislimo samo da e, je tu riječ o digitalizaciji, kad govorimo o autonomnoj vožnji, e, moramo s druge strane pak i sagledati i činjenicu da u tom području se i tone i tone papira koristile previše sati rada, sve troše na ispunjavanje papira, to se može sada uštediti. Kada isto tako zamislimo da vrlo često smo podatke morali unositi, ispisivati, ponovno unositi. To je djelatnost e, koja svakako e, može biti ušteđena i možemo se baviti pametnim stvarima. Naravno da je to podložno i greškama i da to e, treba olakšati. Komunikacija komisije traži komisija da se standardizira sa dakle nadležnim tijelima, to je svakako dobra postavka, a mislim isto tako da i privatno gospodarstvo mora biti odgovorno u jednom segmentu, prije svega kad je riječ o provođenju zakona zakonodavstva kada je riječ o nadzoru e, teretnog e, prometa i kako bismo bili što učinkoviti više. A s obzirom da stvar neće ići bez pritisaka, pokazujemo da 2020. imate 90% slučajeva još uvijek nije moguće u 2019. sve to skupa obuhvatiti. Dakle, govorimo o uvođenju vjerojatno 2025, godine ili kasnije. Stoga ćemo imati prelazno radove, tako će i mala i srednja poduzeća u ovom brzom načinu življena i kada pogledam sve informatičke e, sustave e, koji se nude da se unesu u sam prijevoz tereta. Ono što smo predložili jeste da i ovaj izvješće da svakako potencijali koji postoji e, kriju se i za nadležna tijela koja će sve ovo nadzirati. Još jedna važna točka, želim svakako se zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni koji e, ne samo da e, ovu uredbu ne vidi samo kao vrstan nadzor, već i kao e, na neki način šansu za provođenje zakonodavstva. Vjerujem da ćemo imati široku većinu kod glasovanja. Samo izvješće je samo dio rješavanja prometnog problema, ali to je jedan važan korak, prije svega elektronski prijenos podataka odluka mora biti prihvatljivo za nadležna tijela, a od nekog trenutka i poduzetnice će morati prenositi svoje podatke elektronskim putem. Još nešto na samom kraju. Žao mi je što moram konstatirati da ovo izvješće kao i sva izvješća u našem odboru tek sada na kraju našeg saziva dolaze na naše stolove i nadam se da će budući sastav komisije izvući poučak iz eh, dosadašnjeg rada i da će to uzeti u obzir. Hvala. Otvaram raspravu, gospođo De Monte, hvala, izvolite. Hvala predsjednice, hvala izvjestitelju i izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni na obavljenom poslu. Mislim da smo došli do zajedničke vizije na kraju prijedlog da se potiče potiču inovaciju, digitalizacije, su nešto što podržavam. Kad je riječ o tajmingu, ne samo o postupku, već i o e, sadržaju, a to je da trebamo do dokumenata koji se odnose na prijevoz e, što je prije moguće, time će se povećati i učinkovitost, a ne samo smanjiti trošak. Mislim da je to jaz, odnosno praznina koje je trebalo popuniti. Nadam se da smanjenje administrativnog opterećenja treba osjetiti e, što je prije moguće zahvaljujući provedbi ovog zakonodavstva i E, subjekti će znati iskoristiti mogućnosti koje pruža ovo zakonodavstvo. Istovremeno postoje različiti oblici prijevoza i trebamo imati na umu investicije koje, e, s kojima su već krenuli e, subjekti. S time se, to, to se ne smije izgubiti i ne smijemo naštetiti elektroničkim sredstvima za razmjenu informacija. Imamo neutralne sustave da bi se izbjegla dominacija bilo koje e, platforme. Te platforme trebaju biti interoperabilne i to smo uključili u neka druga izvješća e, kojima smo se bavili u ovom odboru. Tako da mislim da se ovime ide u dobrom smjeru i zato se nadam da ćemo uskoro ga i odobriti.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 Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja bih sa svoje strane želio isto tako nastaviti sa svim onim činjenicama koje je Klaudija krenula iznositi, a isto tako i vezano uz eh, sve ono što će još iznijeti izvjestitelj Sjeni. Dobro je izvješće koje imamo pred nama. Vjerujemo da bi trebalo pojednostaviti stvari, a ne dodatno komplicirati. To je upravo naša namjera. Elektronski dokumenti lakše se mogu koristiti, ima daleko veći broj prednosti od e, papirnatih dokumenata, stoga u cijelosti podržavamo ovo izvješće. Hvala, gospođo Bilbao, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Dobar dan svima. Što se tiče e, ovog izvješća, želim e, gospođu Šmiti i njenim suradnicima zahvaliti, ali svim suradnicima koji su nas pratili u ovom dosjeu kako bismo dobili ovako široki konsenzus e, i koji smo izrazili kroz kompromise. Želim isto tako podsjetiti na ukupan cilj e, paketa mobilnosti koji se nalazi pred nama. Moramo se pobrinuti tome da europska industrija i industrija budu vodeće u svijetu kad je riječ o digitalizaciji i dekarbonizaciji u prometu. Vidjeli smo u kojim smo problemima se nalazili kada smo imali fragmentirani pravni sustav sa ne e, operativnim sustavima koji k tomu još nisu bili interoperabilni, a isto tako sve ono što smo vidjeli u državama članicama, 15 kompromisnih prijedloga koje smo e, na neki način saželi i imat ćemo interoperabilnost, a isto tako ostaje još za riješiti suradnja unutar država članica, jer moramo se pobrinuti o tome da ovi sustavi budu konkurentni, to nas treba dovesti na vrh same piramide kad je riječ o prometu i kad je riječ o transparentnosti u prometu. To su jedno i ključni segmenti ovog izvješća. Nadamo se da će se ovo izvješće donijeti kako bismo u sljedećem sazivu mogli realizirati sve ono što je Hvala. Izvolite gospodin Aunde. Och tack till rapportören för ett mestadels eh, gott förslag som vi tycker går i rätt riktning. Och vi gröna är också glada över att rapportören tog in vårt förslag om Treba reći da je izvjestiteljica prihvatila naš prijedlog kako, se uvede, kako bi se uveo dobar informatički sustav, sustav. potrebno je certificiranje i treba ga zadržati. postoje velika poduzeća koja definiraju koje definiraju napredovanje e, digitalne transformacije. Treba uzeti u obzir i male aktere na tržištu, ali čini se da izvjestiteljica nije uzela u obzir e, svi elemente koji bi mogli e, e, obuhvatiti sve napore koji se odnose na klimu. Treba bolje iskoristiti već postojeće kapacitete u, sektoru prometa, ali treba ići korak dalje, zelena logistika primjerice. Time bi se više usmjerili na zaštitu klime u ovom prijedlogu. Isto tako, promet je jedini resor gdje stvari idu prema gore. Ne znam za, zašto izvjestiteljica e, nije to uzela u obzir. Treba se postaviti pitanje e, dobrih praksi, kako ih bolje e, širiti u ovom kontekstu. Hvala. Gospodin Pakas. Aha, vi se ne želite javiti za riječ. Gospođa Koševska. Je li vam bolje noga? Je? Dobro. Izvolite. Good afternoon. Thank you very much, madam. Dobar dan. Gospođo predsjednice, štovane dame i gospodo, kolegice i kolege, bit ću jako kratko ovaj puta s kratkim komentarom. Prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Šmit i svim izvjestiteljima Sjeni i svim e, članovima ovog odbora. Još jednom smo uputili jasnu poruku da budućnost transporta jest upravo u pojednostavljanju, a isto tako i digitalizacije, te isto tako korištenjem informatičke i komunikacijske tehnologije. Želimo dobrodošlicu ovom izvješću, a isto tako i svi oni koji vjeruju to da idemo u istom smjeru kao i predlog komisije kako bismo upravo bili sigurni da e, razmjena informatičkog sustavu postaje norma u prijevozu tereta, a ono što su neki već istaknuli koji su uzeli riječ da postoje isto tako i zakonski obvezujući pravni okvir na razini Europske unije je najbolji i najučinkovitiji način ne samo kada je riječ o operaterima za prijevoz već i kada je riječ o e, potpori europskoj industriji i europskom gospodarstvu općenito kao najbolje rješenje. Zadovoljni smo izvješćem i sa kompromisnim amandmanima. Možda jedno pitanje koje bih eh, željela postaviti, čula sam objašnjenje koje je dala izvjestiteljica s jedne strane potrebno je da sam sustav eh, koji će biti uspostavljen bude organiziran upravo na način da će se moći primijeniti kod svih operatera e, kako bi sveobuhvatno e, stvoren sustav u digitalnoj sferi dao rješenja i kolanje elektronskih dokumenata mora biti omogućeno. Istovremeno moramo biti sigurni da za mala i srednja poduzeća i moramo imati jedan prelazni period e, koji ćemo obuhvatiti kako ne bi ove digitalne usluge i certificirane platforme morali koristiti dok nemaju jednu ponudu koja bi bila opće prihvatljiva i koja bi bila usluga na tržištu. U samom izvješću Uočljivo je također da se spominje e, i uzima u obzir da se opsek e, preusmjeri i na međunarodne konvencije, to moramo vidjeti kako će se to učinkovito moći provesti, jer nećemo to moći samo kroz e, uredbu, već moramo i mijenjati međunarodne konvencije i tražiti izmjene kako bismo bili sigurni da će sve ostati u jednom okviru koji će biti predvidljiv za kompanije. Osim e, ova dva komentara, sve u svemu, želim čestitati izvjestiteljici na izuzetnom radu i doprinose kada je ovom izvješću, a isto tako želimo pozdraviti činjenicu da kompromisni prijedlozi e, mislimo da imamo punu potporu odbora i da će uskoro i biti glasovanje koje će to u cijelosti izraziti kao potpunu potporu. Hvala vam lijepa. Hvala na izlaganjima. Gospođo Klaudija, Klaudija Schmidt, ovdje ste. Molim vas da zaključite raspravu. Ja, još jednom se zahvaljujem, e, želim zahvalu uputiti komisiji, ali isto tako i hvala na ovim pohvalama. E, već smo čuli sve skupa da sad moramo e, na neki način provesti sve skupa. Komisija neće imati strahova da provede ovo djelo i naravno poduzet će sve korake da bi se stvar u konačnici i objelodanila i realizirali. Dobro. Hvala gospođo Schmidt. Prelazimo na glasovanje. E, provjerit, ću imamo li kvorum, ali čini se da će tu sve biti sve u redu. Otvaram glasovanje. Imate li svoje e, listiće za glasovanje? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. ja glasujem. Dobro. Pomoć, e, počet ćemo, počet ćemo kompromis 7. Tko je za? Protiv? Ko je suzdržan? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 55. Želite provjeriti? Provjera. Amandman 55. Je ferme glasovanje. U pravu ste. Odbija se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 57. Želite provjeriti 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Bilo je gusto, blizu. Odbija se. 56. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 70 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osamdeset šest koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se u bloku nekoliko amandmana glasujemo zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na e, na 98 i 100 zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani. Nije jasno. Čini se da ste se umorili. Otvaram glasovanje. Je ferme Zatvaram glasovanje. usvojeno velikom većinom, tako da ne znam šta se dogodilo. Nije vam se dalo dići ruku? Nije, nije da meni vid slabi, nemojte sad sve na predsjednicu. Kompromis 15, ko je za, protiv, suzdržani ne razmatra se 99 idemo iz početka kompromis 15 tko je za protiv suzdržani usvaja se 103 tko je za protiv suzdržani usvaja se 27 tko je za protiv suzdržani usvaja se kompromis 1 tko je za protiv suzdržani usvaja se Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi. 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo cijeli dokument na glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. 34 u odnosu na 2. Gospođo Šmit, usvojeno e, je vaše izvješće velikom većinom. Sada nastavljamo sa e, glasovanjem. Imamo prijedlog uredbe vezano uz elektroničke informacije koje se odnose na prijevoz informacija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 l'inspection de la visite, des visites des ports. Donc... Radi se o e, tijelima koja mogu e, provoditi inspekcije e, luka u slučaju povlačenja Velike Britanije. Otvaram glasovanje. Le vote est clos. Zatvaram glasovanje. 35 za, E, bravo, gospođo De Monte, usvaja se. Allez, nous continuons Idemo dalje. Zatvorili smo glasovanje. Imamo predstavljanje komisije e, o nacrtu delegiranog akta o specifikacijama kooperativnih inteligentnih prometnih e, sustava. Gospođo izvjestiteljice. Izvolite. Čekate, gospođo Majsner. Prva je komisija, ali tko, tko iz komisije će govoriti? Aha, imate vremena, osoba još nije došla. Čekat ćemo da svi izađu.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 Skrano govoreći, znam što će kazati komisija, ali koliko znam, prvo bi komisija trebala uzeti riječ i ja sam eto samo htjela da se držimo ovog reda. Ja jesam doduše izvjestiteljica, međutim riječ je o prezentaciji komisije koje mi kao parlament trebamo komentirati i zbog toga bi riječ prvo trebalo uzeti komisija, a potom ja. Okay. La commission est prête parce que je... Komisija je spremna dala sam riječ gospođi Meissner zato što predstavnik komisije nije još bio stigao, ali evo stigli smo. Tko će govoriti u ime komisije? E, Izvolite. It Doista je veliko zadovoljstvo što mogu danas popodne biti ovdje, jer se nalazimo upravo e, u stadiju kada korporativni inteligentni transportni sustavi, a objavljen je na e, portalu za izaslanstva i to je zaista velik napredak. E, dobili smo vašu potporu, a isto tako i uočivši potencijal samih transportnih sustavi e, u pogledu sigurnosti na cestama, ali isto tako i kao model koji omogućuje mobilnost u punom smislu, ali isto tako Europa može biti predvodnica u ovom značajnom revolucionarnom iskoraku u Pasivna sigurnost, aktivna sigurnost, a sada prelazimo na kooperativnu sigurnost. Ovo je glavni korak eh, 2019. godina jest godina kada će sve to skupa biti objedinjeno. Mi smo započeli dobro ove godine, eh, na portalu smo objavili isto tako i konačne mjere eh, koje će stupiti na 15. ožujka. Što je tiče same delegirane uredbe, cilj je bio da se dobije pravna sigurnost, a isto tako da se u široko upotrebu uđe sam sustav. Predugo smo čekali na sve skupa. E, sada sad pokrivamo komunikaciju između vozila, isto tako između vozila infrastrukture. E, sam cilj je bio da se e, dogodi interoperabilnost, kompatibilnost i da se nastavi sa uslugama C i TS-a. Kako bismo to uspjeli, tri su ključna glavne teme u tom slobu. Prije svega sigurnost. Ako želimo da svaki korisnik u cestovnom prometu, svako vozilo i svaki element infrastrukture moramo izgraditi povjerenje drugo, usluge, što to želimo razmjenjivati sa porukama koje moraju biti razumljive u čitavoj Europi. I treće, najteži dio tehnologija. Ako svatko želi biti povezan sa svime, o ovome ne možemo izbići razgovor i o samim tehnološkim rješenjima. Sada e, valja naglasiti da ova delegirana uredba stvara temelj, to je prvi korak, ali imamo još daljnjih koraka. Identificirali smo e, čitav niz samih usluga, a isto tako i sve ono što treba koristiti. A što se tiče e, daljnjih koraka, očekujemo amandmane, naravno da će se dogoditi i upotpunjavanje samih usluga, tehnologija, će e, se okoristiti o postojećim pokrićima. Delegirani akt e, jest e, spreman za buduće iskorake, ali moramo ostati kompatibilni kad je riječ o ovom temeljnom dokumentu, to je ključno, jer bez toga ne možemo imati sigurnost za sve ono što se već danas počinje koristiti. Ne možemo biti sigurni da će sve ono što će se danas povezivati i sutra biti povezivo i nećemo imati kontinuitet samih usluga. Želim vam zahvaliti, drago mi je što sam ovdje, e, s obzirom da smo u posljednjem e, segmentu uopće našeg stremljenja e, svega onoga što se već priprema u zadnjih deset godina. Hvala vam lijepa. Hvala, gospodine Vander. Van der Linden na ovoj vrlo kratkoj prezentaciji. Imamo puno pitanja. Gospođo Majsner, izvjestiteljice, izvolite. Evo sad imamo i pravi redoslijed, rado ću kazati nešto. Znala sam što će e, nam iznijeti komisija, će se zahvaliti na ovoj prezentaciji. Mislim da je jako važno da kad je upravo riječ o inteligentnim sustavima i kada je riječ o povezivosti i povezivanju vozila moramo paziti na to što je to uopće nužno kako bismo i napredak i dalje pratili kako bismo e, i u sklopu sigurnosti, ali naravno da moramo e, komunicirati. Vozila moraju međusobno komunicirati, međutim, drago mi je što ste upravo spomenuli i povjerenje. Riječ je o podacima, riječ je također i o zaštiti podataka, to je nama kao parlament jako važno, ali isto tako je važno da se pripremi put da se delegiranim pravnim aktima upravo i zakonodavno e, mora sagledati što je to sve potrebno kako bi e, sve te sigurnosne aspekte obuhvatili, tehnološke inovacije koje će nastupiti i tako dalje. Mislim da je tematika izuzetno zanimljiva upravo zato što nam može donijeti veliki iskorak u budućnost, prije svega kad je riječ o povezivosti vozila, vozila koje komuniciraju međusobno, to može povećati sigurnosti, rasteretiti vozača, a može isto tako e, pružiti informacije ad hoc koje mogu povećati razinu sigurnosti u cestovnom prometu, ali svakako i odvijanje samog prometa. Naravno, povezano sa rizikom curenja podataka, želim se zahvaliti komisiji na predlogu, a ne mogu se e, ni na koji način suprotstaviti svemu onome što je tu izneseno. Mislim da je sve jako dobro i mogu kazati da je sve jako, jako zanimljivo što će se događati u budućnosti. Imam e, Zeta koji u tom području djeluje i kao inženjer i kao inovator i zbog toga mi je ta tema izuzetno bliska Hvala lijepa što ste ju obradili i mislim da upravo možemo pustiti da stvari teku na predložen način. Hvala, gospođa majster, Gospodin Vin van der Kamp. Eh, gospođo predsjednice, hvala vam lijepa. Ja ne razumijem zbog čega Europska komisija traži delegiranu E, delegirani akti, zbog čega je to zapravo doživjelo mnoštvo kritika. S druge strane, delegirani akt je zapravo zasnovan na e, nekim temeljima koje su jasni, ali dozvolite da budem iskren. Što se tiče lobiranja koje se već događalo, delegirani akte, je izazvao dosta nervoze koja se dogodila moj moje prvo mm, pitanje, to je više upućeno vama, predsjednice nego Europske komisije, koja je tu naša pozicija? Ja mogu razumjeti da u toj javnoj e, raspravi o ovom delegiranom aktu se može poznati da konzultacije jesu u tijeku, otvorene su do 8. veljače, koliko je meni poznato. E, stoga smo u dosta jakom vremenskom e, tjesnacu. Zanimalo bi me stoga i ono što možda ne mogu iznijeti, ja sam po e, prirodi vrlo strpljiv i ljubazan čovjek, ali insistiram upravo na svojim pravima. Drugo pitanje je upućeno komisiji i tiče se pitanja koliko tehnološka neutralnost e, jest uključena u ovaj predlog, jer delegirani akt e, predstavlja e, izbor, a po mom mišljenju to je zapravo jednostrana mogućnost biranja Wi-Fi sustavi u tom kontekstu koji zapravo preferira postojeću tehnologiju i nisu uzeti u obzir nove tehnološke mogućnosti. Ne bismo isto tako i to trebali zastaviti iz vida. Gospodin van der Linden, imamo 5G tehnologiju i zaista to je napredna tehnologija u celularnoj tehnologiji, a isto tako i da li je tranzicijska mogućnost gdje nove tehnologije gdje je rečeno da se mogu ugrađivati u postojeće sustave. Međutim, ne razumijem zašto tehnologija kao takva koja se razvija i još uvijek mogu razumjeti da komisija ne može sutra implementirati stvari. To je točno. Međutim, put razvoja je toliko brz da upravo tehnološka neutralnost e, e, može ugroziti interoperabilnost i ta dva elementa nisu e, izbalansirana u samom delegiranom aktu. E, ranije već rečeno da je to upravo pričavanje i pospješivanje Wi-Fi tehnologije. Mislim da nove tehnologije nisu dobile bolju priliku i želio bih vidjeti i pozvati Europsku komisiju da se na neki način ova šarolikost tehnoloških rješenja uzme u obzir. Ja sam imao izvješće e, o autonomnoj vožnji i vidio sam iz prve ruke koliko daleko se zapravo stvari razvijaju. I stoga vas molim da se e, diversifikacija tehnologije mora uzeti u obzir. Još nešto što se tiče same opće uredbe o zaštiti podataka, govorili smo o povezanosti i sa ovim dosijeom, a komisija još uvijek nije dala jasan odgovor da li ova delegirana uredba jest u skladu sa općom uredbom zaštiti podataka ili nije. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine der Kamp da odgovorim na vaše pitanje, budući da ste mi izravno postavili pitanje. Znajte da za sada dobili smo nacrt delegiranog akta, ali ne finalnu verziju delegiranog akta. Evo, to je primjedba mm, vezana uz vaše pitanje. Izvolite, gospodine Tur. Ja, Hvala vam lijepa. Hvala i Europskoj komisiji i izvjestiteljici. Slično pitanje kao što je kolega Van Kamp postavio. Generalno zapravo je riječ o tome da se sagledaju tehnološki e, u tehnološkom segmentu sve ono što e, komisija predviđa. Do sada nismo uspjeli u tome što e, je ide u prilog jedne tehnologije, a što ide u prilog neke druge tehnologije. Konkretno, Wi-Fi, ono što je sada u ovom trenutku, ako mogu sagledati, to je mm, želja Europske komisije bi bio 5G koje prednosti ima Wi-Fi, koje 5G nema ili obrnuto. Ja bih e, volio to znati i čuti odgovor Europske komisije i još jedno pitanje koje se postavlja koje bih uputio svima nama nazočima Europskoj komisiji da kad e, u delegiranom aktu e, želimo unijeti tehnološku neutralnost, a isto tako kroz jednu jednostavnu promjenu formulacije se to može ostvariti. Mislim da na taj način e, to mora ići toliko daleko da se i politički mora odlučivati o tome. Drugim riječima, da li u delegiranom aktu e, možemo predvidjeti političku odluku, a koje će unijeti birokrati Europske unije. Nemojte to krivo razumjeti, nema tu nikakve ocjene ni procjene. Želim postaviti to pitanje, međutim zanimalo bi me razlike između ove dvije tehnologije. Hvala vam. Merci beaucoup, monsieur Artur. Hvala, hvala gospođa Kilanen. Thank you, chair. Hvala, predsjednice. E, slično pitanje koje bih želio uputiti komisiji, sam prijedlog e, za delegirani akt e, nije tehnološki neutralan, imamo mnoštvo prilika u kojem smo postavili pitanje i tražili tehnološku neutralnosti koje je zaista važno pitanje i za parlament, to se mora poštivati, a to moraju poštivati i komisija. Postoji i ogroman upitnik iznad e, e, svega ovoga, a tiče se prije svega e, zakonske nesigurnosti. Ponovno u Europi definiramo pojam interoperabilnosti, odnosno kako bi se trebao oživotvoriti interoperabilnost. To je izuzetno važna tema. Kada biramo između jedne ili druge tehnologije i kada se kladimo samo na jednog e, konja, to nije dobro. Mislim da se već postavlja mnoštvo pitanja. E, pitanje da li ITS i 5G jesu u e, gustom prometu primjenjivi dakle ove povezanosti između vozila i vozila, da li to može uključiti i e, sigurnosne aspekte za najugroženije skupine u prometu, a to su pješaci koji naravno treba stvari i kontinuirano pratiti tehnologija mora e, se uskladiti sa najboljom praksom koja će se u budućnosti iskazati kao najboljim. Vjerujem da će komisija ići e, u srž stvari da će ovo provjeriti jer ukoliko smanjimo jedan segment e, i ako dodamo to u budućnosti nekoj novoj tehnologiji, e, a nije to fair igra e, za same e, osobe koje se bave istraživanjem i koje djeluju na tom području. Ako se dakle kladimo na konj, e, onda to zaista moramo vidjeti da li taj konj na koji se kladite je sjedi već u vašem laboratoriju ili ste spremni e, promijeniti vašu odluku. Svatko može napisati i predvidjeti kako će konkurencija djelovati u budućnosti. Hvala. I ja sam se upisala. E, budući da sam ja izvjestiteljica u sjeni, Um, imam jako puno pitanja za vas. Prvo, približavaju se euroizbori i komisija nam je definirala rok. Ja se slažem s vama, gospodine Vin Den 15.3. Žao mi je e, što Eh, s vama moram podijeliti tekst parlamenta, ali ako eh, trebamo odmeriti razloge za i protiv, ja ne razumijem činjenicu da komisija ne znam, mm, možete li vi osigurati da ćemo tekst dobiti eh, što je prije moguće kako bi parlament obavio svoja prava i obveze, ali prije svega prava jer 15.3. mislim nisam siguran da, sigurna da će svi biti prisutni u ovoj dvorani. Evo to je moje prvo pitanje. E, gospođa Kilanen je to rekla, ali ja ću ponoviti. Zaštita podataka. Znamo da je to jako važno pitanje za europljane i u uvodnoj izjavi 29 spominjete mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Da li komisija dobila njegovo mišljenje i što stoji u tom mišljenju, jer ga mi nismo dobili. Dalje, gospodin Hertog i gospodin Van Winderkamp, vi ste spomenuli jednu temu koja je jako važna za nas, E, svi govore o, tehnološkoj neutralnosti. A komisija nam predlaže da usvojimo pristup kojem se daje prvenstvo tehnologiji. Moje pitanje je jednostavno. Što opravdava da vi, a ne mi, su zakonodavci koji će o tome odlučiti? Zašto komisija odlučuje o tome, a ne mi? jer mi imamo pravo e, kao su zakonodavci na to. To je prvo pitanje. moje drugo pitanje isto tako je jednostavno jer drugi ekonomski akteri vam kažu da trebate biti, biti spremni do kraja ove godine. Zašto se toliko žuriti? A pritom nam svi akteri kažu da nisu spremni, da neće biti spremni do kraja godine. Zatim je tu i pitanje mogućnosti novih tehnologija. Gospođa Majsner je o tome govorila. Radi se o pitanju 5G, e, tehnologija 5G. U slučaju da tehnologije 5G će biti integrirane u ovaj delegirani akt, vi e, ćete sugerirati da budu kompatibilne e, s prvom generacijom koja postoji. Pa je moje pitanje e, od kuda dolazi vaša definicija interoperabilnosti? Šta ona podrazumijeva? Zašto bi trebalo da nove tehnologije budu kompatibilne s prvim generacijama, a ne obratno? To je pravo pitanje. I na kraju, i samim time postaje besmisleno i skupo razvijati drugu tehnologiju. I na kraju, i zadnje pitanje, u slučaju e, da se e, predstavi nova tehnologija, druga tehnologija, vi kažete da će neka stručna skupina trebati ocijeniti e, je li ta tehnologija dovoljno zrela. Ko će biti u toj stručnoj skupini? jer mi ne znamo od kuda ti stručnjaci i tko su oni. Tako da molim vas da, e, da mi objasnite tko će sastaviti tu stručnu skupinu, prema kojim kriterijima, tko će ocijeniti e, koji su to kriteriji prema kojima će se ocijeniti je li tehnologija e, dakle je tehnologija zrela ili nije hoćemo li mi, to ocjenjivati ili ti stručnjaci i tko su oni i zanima me da li države članice guraju uh, ovaj delegirani akt Dakle, što one zapravo traže? Kao što vidite, ima tu puno pitanja, to nisu jednostavne stvari, ali sve treba biti transparentno i demokratski i treba uključiti u to Europski parlament. Evo, to je ono što sam htjela reći. Gospodine Rike, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Mislim da puno pitanja je postavljeno. Ja imam tri primjedbe. Prvo, ovo je jako važna tema. E, ovo nije e, delegirani akt koji se odnosi, ne znam, na kvotu za sardine i tako dalje, već se radi e, o ekonomiji, industriji i općoj sigurnosti. I ovo nam dolazi u obliku delegiranog akta. Ne znam e, je, koliko je vas pročitalo više od 200 strana ovog tehnički, dakle stručnog akta. Dakle, radi se o tekstu koji je vrlo kompleksan. Ali to nam dolazi u obliku delegiranog akta a pritom nismo sigurni hoće li parlament moći iskoristiti svoja prava u tom e, kontekstu jer možda će imati određena, e, određene prigovore i ne znamo što ćemo s njima. I, i ovdje se, o ovome se govori godinama i sada to dolazi u obliku delegiranog akta, a zapravo tu ćemo teško izraziti svoje mišljenje. E, e jer zapravo e, nama su samo dali taj tekst i mi ne znamo zapravo što s tim. Osim same forme, mislim da su e, određene kolege postavljale ta pitanja. Postoje određene stvari oko kojih imam dvojbe. Dakle, e, zašto se mi odlučujemo za ovo, a ne naši najveći konkurenti, primjerice SAD i e, Kina. E, druga primjedba odnosi se na tehnološku neutralnost e, i kompatibilnost sa prethodnim generacijama. ja mislim da nam to može stvoriti puno problema i na tehnološkom planu, ali i u kontekstu investicija meni je teško pratiti argumente tehnološke prirode e, i moram priznati da su me obeshrabrili malo prilozi, ali pitam se ne bi li o tome trebalo prvo provesti pol, po, e, političku raspravu o tehnološkoj neutralnosti i o zaštiti osobnih podataka. Dakle, to su teme političke prirode i to treba bolje argumentirati kako bi svi razumjeli. A ovaj oblik e, delegiranog akta nije baš e, jednostavno za shvatiti. I završit ću. Parlament se treba e, mobilizirati kako bi dao prigovor. Ne da bude protiv, ali treba zaustaviti ovaj proces koji me dosta zabrinjava. Ne brinite se gospodine Rike, mi sve imamo pod kontrolom. Ponovno ću dati riječ e, komisiji, gospodine van der Linden, Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Prije svega nastojat ću redom odgovoriti na različita pitanja. Nekoliko govornika govorilo je o zaštiti podataka i privatnosti. To je uistinu ključan element to je nešto čime se moramo pozabaviti i što ne možemo izbjeći. Cilj koji nastojimo ostvariti je poboljšanje sigurnosti i poboljšanje učinkovitosti prometa, a to možemo učiniti razmjenom podataka. Kada počnete razmjenjivati podatke, tada pitanje postaje ili problem postaje zaštita podataka koji ne možemo izbjeći, ali ga možemo riješiti, možemo se s njime pozabaviti. Ovaj delegirani akt, odnosno delegirana uredba ne daje konačne odgovore, ali u njemu piše da je u potpunosti primjenjiva E, opća uredba za zaštitu podataka. To je okvir za zaštitu podataka koji imamo u Europskoj uniji. U sklopu e, poglavlja koje se tiče sigurnosti, e, ova delegirana uredba predviđa čitav niz elemenata koji mogu smanjiti opasnost po razmjenu podataka. Primjerice, anonimiziraju se određeni podaci i taj način anonimizacije neprekidno se mijenja. Sustav će razminjivati samo one podatke koji su nužni za prušanje usluge. I na kraju na onima je koji pružaju usluge da se pobrinu da njihov rad bude doista u potpunosti u sukladnosti sa e, općom uredbom za zaštitu podataka. To nije pitanje koje mi možemo riješiti u ovoj delegiranoj uredbi. Kao drugo, nešto na što su se osvrnuli gotovo svi koji su se javili za riječ, pitanje je tehnološke neutralnosti. Što je sa budućim tehnologijama? Pa prije svega želim reći sljedeće. Što komisija pokušava učiniti? Komisija pokuša napraviti veliku promjenu kad je riječ o sigurnosti cestovnog prometa. To želimo učiniti ostvariti. A kako? Tako što ćemo povezati sve korisnike cesta to naravno moramo učiniti putem tehnologija, moramo vidjeti kako ćemo povezati sve korisnike cesta. I ono što vidite u ovoj uredbi je jedina mogućnost koja nam je danas na raspolaganju. Nemamo drugih mogućnosti. Nadali smo se zapravo da će ova inačica delegirane uredbe već sadržavati dvije mogućnosti. Ako se sjećate što smo pisali 2016. tada smo izrijekom rekli da ono što nam je potrebno u ovom području je hibridan pristup Um, tehnologiji, dakle komplementarne tehnologije, različite prednosti za različite usluge. Nadali smo se da ćemo takve komplementarne tehnologije već imati danas, međutim, nažalost, provedba tih tehnologija još uvijek nije dovoljno sazrela. Kad sam prvi puta govorio, rekao sam kako očekujemo brojne amandmane vezano uz ovaj prijedlog. No ono što danas nastojimo učiniti jest pobrinuti se da ono što sada predlažemo bude interoperabilno. Želimo se pobrinuti da ako bilo tko od vas ko uzme svoje vozilo, bilo da je riječ o automobilu, kamionu, autobusu i ako se vozite bilo gdje po Europi da se vozilo s kojim se susretne susretne na toj cesti da se ta vaša vozila međusobno razumiju a za to je potrebno mnogo tehničkih stručnih podataka u prilozima uredbi. Razumijem da su to teške stručne stvari, ali ono što je ovdje ključno nije teško razumjeti. Želimo se pobrinuti da se svi međusobno razumijemo. Što to znači? Postavili ste još jedno pitanje e, kako će se u ovo uključiti buduće tehnologije. Važno je prisjetiti se da ono što smo napisali u provedbenoj uredbi je samo, oprostite, u delegiranoj uredbi je samo ono što je provedivo za ove usluge sada. Znamo da će u budućnosti doći nove tehnologije i njih ćemo koristiti za nove vrste usluga, za usluge za koje će te tehnologije biti potrebne. I to neće biti problem za ovu uredbu. Ako netko međutim nastoji provesti ono što nam je na raspolaganju već danas, želimo da to može učiniti i mislim da možemo reći da se tehnologija, osobito u području informacijskih tehnologija, razvija iznimno brzo, ali naša vozila to ne prate. Ako kupite vozilo danas, vi želite da to vozilo možete koristiti i sutra i za deset godina. Prosječna starost naših vozila je 15 godina, prosječni vijek trajanja. Ne želimo dakle da naše vozilo za dvije godine više ne može koristiti iste usluge koje koristi sada, a osobito ako znamo da je potrebno eh, opremiti eh, velik dio eh, automobilske flote, dakle velik dio automobila kojima se koristimo kako bi mogli koristiti ovo što i danas imamo na raspolaganju. Dakle, kada su svi prihvatili e, mrežu 5G, e, tada se vozila, e, tada se, dakle, očekujemo istu ovu priču da ćemo razmatrati hoće li to biti dobro ili ne, a tada će se zapravo već raditi na razvoju mreže 6G. Hvala. Hvala vam na informacijama. Gospodine Vindenkamp, imate pola minuta. Eh, voorzitter, laat ik eerst dit zeggen. Ik ben... Predsjedateljice, dopustite da kažem sljedeće. Ja se u potpunosti slažem s Europskom komisijom kako je potrebno da ovaj delegirani akt imamo što prije. Oko toga se uopće ne sukobljavamo, dakle razvlačimo se već desetak dana, međutim stvari se razvijaju iznimno brzo i zato mislim da bi nam delegirani akt trebao omogućiti prostor za bržu primjenu novih tehnologija. Kada govorimo o autonomnoj vožnji, tamo ne govorimo o E, wi fi ili o mobilnoj tehnologiji govorimo o obje vrste tehnologije koje su nam potrebne kako bismo imali na cesti automobile za autonomnu vožnju i zato nam je čudno što ste se u ovom delegiranom aktu odlučili samo za jednu vrstu tehnologije. Koliko razumijem, ovo je tek nacrt o ovoj temi i parlament i naš odbor raspravljat će još jednom i meni se doista čini važnim shvatiti koja je razlika između te dvije tehnologije. Molim komisiju da nam to pojasni na način na koji ćemo mi to moći razumjeti. U svakom slučaju važno je da ovdje predvidimo prostor za brzo uvođenje novih tehnologija. Hvala. Gospođo Majsner, izvolite. Hvala lijepa, primijetila sam da očigledno sam pozitivnija prema svemu ovom nego moje kolege. Možda je to povezano s time što se privatno bavim dosta ovim pitanjem kako stvari teku i kako se stvari odvijaju. I stoga sam podržala prilog komisije i mogu se na neki način E, suglasiti sa svime time. Svakako, revolucija će se dogoditi u sigurnosti u cestovnom prometu, to je jako dobro želimo da je tu i veća razina sigurnosti, Rekao sam da je važna zaštita podataka. Privatno sam se time bavila kako bi to bilo moguće, kako da tehnologije i naravno uvijek sam postavila pitanje tehnološke neutralnosti. Meni je uvijek rečeno Wi-Fi G5, G6, G7 će se isto tako pojaviti. Vidimo da je to jedno područje u kojem imamo dakle, glavnu temu, a to je tematika sigurnosti u prometu. Možemo pratiti upravo ovu tehnologiju. Tehnologija izuzetno brzo napreduje i naravno komisija sve ono što se nalazi na tržištu mora procijeniti. Meni je jasno da kad je riječ o delegiranim aktima da će se stvari ponovno pojaviti u parlamentu. Naravno mi se bavimo već dugo vremena sa inteligentnim prometnim sustavima uvijek sa onim najaktualnijim pitanjima. Zbog toga za mene 15. ožujak ne dolazi prerano. Moramo sada učiniti nešto kako bi tehnologija išla dalje. I zbog toga sam i rekla da moramo imati povjerenje. Povjerenje e, jer se nalazimo u, u jednom e, djelovanju koje nema svoju konačnu poznanicu. Ljudi se boje, sigurnost e, pješaka, biciklista. Ako se nalazimo u automatiziranom sustavu gdje vozila međusobno komuniciraju, što ako se vozila urote protiv mene. Naravno da takve strahove moramo imati kako možemo biti sigurni da i je osigurana i zaštita podataka, da, da se moji osnovni podaci ne daju e, nekom e, drugom, e, kako je eventualno i neka prometna situacija koja bi trebala postati sigurnija, postane nesigurnija. Naravno, sve su to pitanja koje se postavljaju sve. E, mi još ne poznajemo konačne ishode svega toga i to nam stvara strahove. Kao što sam rekla, puno se zabavila time, e, nisam imao toliko pitanja koje bih uputila komisije. Proces e, je upravo u tijeku. E, još jedan komentar na kraju, mislim da je dobro da imamo delegirane akte. Ja sam mišljenja da se na taj način upravo i mi informiramo da kada god je riječ o nekim novinama i mi se time onda možemo baviti. A sama prilagodba jest potrebna e, i provesti je u budućnosti. Komisija danas ne može odlučiti o nekoj tehnologiji koja možda danas još uopće nije ni nastala, niti je poznata. To je jedan proces koji je u razvoju, taj proces moramo pratiti kako bismo omogućili i inovaciju u Europi. Što god Kinezi učinili, ako oni imaju drugačiji sustav, mi bismo trebali imati jedan sustav u Europu koji će biti funkcionalan i koji će moći omogućiti interoperabilnost između vozila. Hvala gospođo Meissner. Samo bih htjela reći da u ovom trenutku e, i dalje nemamo finalnu verziju akta. Ne znam kad komisija nam misli poslati finalni akt i ne znamo koje će biti konsekvence kada se usvoji finalni dokument. Drugo, rok. Dragi kolege, žao mi je, ali to će doći stvarno jako kasno ni u međuvremenu i gospodin Rike isto tako rekao treba nam e, demokratska transparentnost e, i trebamo imati stajalište parlamenta. Dakle, kad je riječ o koordinacijskom sastanku, trebamo reći da nam je potrebna rezolucija E, zato što ne znamo šta će biti poslije, e, gdje ćemo staviti stajalište našeg odbora u ime e, parlamenta. Ne zaboravimo da smo mi su zakonodavci. Mogu li pitati komisiju vezano uz tehničke specifikacije obaju sustava? Možete li nam objasniti koje su razlike između ove dvije tehničke mogućnosti. Zanimalo bi me znati više o tome kako bih razumio zašto se komisija opredijelila za rješenje koje predlaže. Hvala. A sada bih htjela zamoliti komisiju da nam pošalje odgovor na ovo pitanje napismeno kako bismo svi bili upoznati.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 Tražila sam od Europske komisije da nam e, pošalje svoj odgovor napismeno kako bismo svi kolektivno bili upoznati sa sadržajem odgovora. Idemo dalje. Imamo još jedan delegirani akt. Dobar dan, gospodine Marinesku. I saslušat ćemo e, prezentaciju komisije o delegiranom aktu koji se odnosi na dronove otvorene kategorije. Kako ste, gospodine Kandelis? Jeste dobro? Evo, predstavit će nam ukratko delegirani akt o dronovima. A gospodin Marinesko je naš izvjestitelj. Otvorit ću raspravu nakon rasprave. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedateljice, uvaženi kolege, dame i gospodo. Hvala vam na ljubaznom pozivu da vam se obratimo ovoj važnoj temi dronova, a osobito o budućem delegiranom aktu vezanom uz dronove koji će se koristiti u takozvanoj otvorenoj kategoriji. E, krajem prošle godine zatražili smo reakcije javnosti vezano uz E, ovaj delegirani akt krajem veljače. Nadamo se da će e, komisija e, donijeti taj akt i naravno onda ga podastriti Europskom parlamentu kao i uvijek. Htio bih vas obavijestiti što smo radili prilikom pripreme ovog paketa pravila koji se odnose na E, ovakva, sredstva koja lete bez e, da njima upravljaju ljudi, dakle riječ je o bespilotnim letjelicama. Već dugo se čeka regulativa za dronove diljem Europske unije, to je potrebno kako, kako bismo osigurili, osigurali sigurniju e, uporabu dronova i zeleniju uporabu dronova. Prije svega kao što se zacijelo sjećate, stupanjem na snagu e, nove uredbe o sigurnosti e, u sklopu e, uredbe, temeljne uredbe vezane uz EASU. Dronovi su sada obuhvaćeni i komisija uz potporu EASE pripremila je provedbena pravila koja se tiču svih dronova, zatim delegirani akt koji e, govori o dronovima koji se koriste kao vozila i e, drugi delegirani akt koji smo pripremili sa EASom koji govori e, o sigurnosti e, i slično. Ja ću vam sada govoriti o onom delegiranom aktu koji ćete dobiti u narednih nekoliko tjedana, no važno je reći da oba ta delegirana akta treba čitati zajedno kako bismo razumjeli potpunu sliku onoga što smo u komisiji pripremili u smislu reguliranja uporabe dronova. Doista je izazovno e, regulirati ovo područje. Tehnologija dronova je nova i veoma se brzo mijenja. Općenito smatra ih se e, smetnjom u području zrakoplovstva, ali ne samo u području zrakoplovstva. Postoji velika zabrinutost vezana uz njihov negativan učinak na privatnost, zaštitu zaštitu podataka, okoliš, bilo da je riječ o buci ili o emisijama i važno je odgovoriti na sva ta pitanja. Dronovi su također dio novih inovativnih tehnologija koje mogu donijeti velik napredak u smislu usluga koje se pružaju stanovništvu i u smislu mobilnosti. Upravo zbog toga ovaj nacrt uredba mora se odnositi i na dron od 50 e, grama, ali jednako tako i na bespilotnu letjelicu veličine Airbusa 320. E, dakle, ovim pravilima eh, obuhvaćamo i grupe modelara koji se bave takvim letjelicama, ali jednako tako i zrakoplovne kompanije. Dakle, odlučili smo se voditi eh, upravo pitanjem sigurnosti, to je nešto što je novo u novoj temeljnoj uredbi o EASI Dakle, naš pristup temelji se na procjeni rizika kako bismo vidjeli koji elementi uredbe OASI e se mogu primijeniti na dronove. Htio bih pozdraviti iznimno konstruktivan dijalog koji smo vodili sa različitim članovima odbora, a koji su pridonijeli prije svega usvajanju temeljne uredbe o EASI krajem prošle godine, ali koji su i nastavili pratiti naš rad na pitanju dronova i pomogli nam da se pozabavimo važnim pitanjima kao što su privatnost, e, Um, dozvole za let uh, i jednako tako klubovi uh, modelara. Uh, članovi um, klubova modelara moći će nastaviti raditi sukladno postojećim pravilima i nacionalnim sustavima koji su na snazi i danas. A svi operateri onih dronova koji bi mogli predstavljati opasnost po E, privatnost e, e, morat će se registrirati uključujući i za one dronove koji su lakši od 250 grama ali mogu na bilo koji način bilježiti osobne podatke. Dakle, ono što imamo je prije svega provedbena uredba Ovaj tekst je također stavljen na javnu raspravu krajem prošle godine i e, imaju ga i članovi ovoga odbora. Zatim pripremili smo delegiranu uredbu u kojoj postoje podrobna pravila vezana uz dizajn dronova, a koji se namjeravaju koristiti u takozvanoj otvorenoj kategoriji, dakle to je kategorija najnižeg rizika s lijeve strane na ovome slajdu. Taj delegirani akt Europski parlament moći će razmatrati dva mjeseca nakon što ga usvoji komisija, kao što sam rekao, krajem veljače. Ostale kategorije dronova nisu obuhvaćene ovim delegiranim aktom, sustav i njime će se pozabaviti daljnji zakonodavni prijedlozi. Dakle, ovdje smo napravili tri e, jasne kategorije dronova. Prvo je takozvana otvorena kategorija za djelovanje niskog rizika za koje nije potrebna prethodna dozvola. To je ograničeno na dronove do 25 kilograma ti dronovi moraju uvijek letjeti na sigurnoj udaljenosti od ljudi i onaj koji njima upravlja mora i uvijek imati jasnu liniju vidljivosti. Dakle, to je samo nekoliko osnovnih parametara. svaki razred dronova označen je i e, težinski i na temelju odgovarajućih CE oznaka i samo ako e, je e, to zadovoljeno mogu se razvrstati u tri podkategorije A1, A2 i A3 3 gdje postoje ponovno odgovarajuća pravila vezana uz sposobnost pilota i sl. Druga kategorija, ova žuta, je takozvana specifična kategorija. Ovdje već imamo višu razinu rizika. Za tu kategoriju biti će potrebna ili dozvola koja se temelji na procjeni rizika e, koju će davati nadležno tijelo za pojedinu djelatnost ili pak izjava operatora e, o tome da poštuje unaprijed predviđeni scenarij koji će biti predviđen u uredbi i treća mogućnost je gdje e, operater ima dozvolu za upravljanje takozvanim lakim bespilotnim letjelicama. Treća kategorija, e, takozvana kategorija s odobrenjem, to su dronovi za koje smatramo da predstavljaju istu razinu rizika kao i tradicionalni zrakoplovi. Tu će uvijek biti potrebna dozvola i za dron i za pilota, odnosno onoga ko na daljinu upravlja ovakvim dronom. Tu je riječ o velikim dronovima koji lete nad e, velikim skupinama ljudi, riječ je o dronovima koji isporučuju određene robe i slično. Dakle, sve one dronove za koje E, vlasti pojedine države članice smatraju da predstavljaju opasnost koja se ne može ublažiti bez odgovarajućeg postupka izdavanja dozvola. Evo ovdje možete vidjeti koja su ograničenja za onu prvu takozvanu otvorenu kategoriju oznaka koja se temelji na onoj oznaci CE E odgovara i rizicima vezanim uz ovu kategoriju. Dakle, ovdje postoji obveza da postoji jasna vidljivost drona, također postoji i najveća dopuštena udaljenost i određene su geografska područja u kojima e, djelovanje ovakvih dronova neće biti dopušteno. E, moramo reći da se ovakav pristup koji se temelji na procjeni rizika primjenjuje i u brojnim drugim dijelovima svijeta, recimo u SAD-u i Kanadi e, i smatra se da postoje određeni e, operativni rizici koji se mogu smanjiti time što će se zabraniti let dronova u određenim područjima koja su posebno osjetljiva. Nakon ovog delegiranog akta uslijedit će čitav niz dodatnih inicijativa koja potpadaju pod isti paket i na njima EASA već radi. Tu je riječ o definiranju pojedinih e, podkategorija i zahtjeva za dronove. Tu ćemo imati i odgovarajuće e, certifikate za operatore, također i e, odgovarajuće dozvole e, za pilote, odnosno one koji upravljaju i slično. E, zatim EASA će izmijeniti i e, standardna europska zračna pravila kako ih mi nazivamo kako bi ona obuhvatila i bespilotne letjelice. Nekoliko riječi o nedavnim incidentima e, u zračnoj luci u Londonu tu možemo vidjeti kolika je važnost europskih pravila za koja se nadamo da ćemo ih primijeniti što je prije moguće. U potpunosti smo uvjereni da uredba koju sada pripremamo predstavlja značajan korak za povećanje nadzora nad e, korištenjem dronova. Dakle, iznimno je važno da korisnici znaju gdje smiju letjeti, a gdje ne. E, dronovi će se morati e, na daljinu identificirati i biti će registrirani što će omogućiti mnogo učinkovitiju provedbu pravila uključujući i u onakvim slučajevima kakve smo vidjeli u zračnoj luci Getvik i drugima. To će pomoći e, zračnim e, tijelima da E, e, prepoznaju tko krši pravila i da odrede tko e, to može spriječiti. Nadamo se dakle da ćemo zbog toga u narednim mjesecima i daljem razdoblju imati veću sposobnost djelovanja. I na kraju htio bih spomenuti kako želimo osigurati da dronovi budu što je više moguće tihi i zeleni i ponovno imamo mogućnost da od početka to bude dobro postavljeno sa ovom novom kategorijom letjelica. Zahvaljujem predsjedateljice, moji kolege i ja na raspolaganju smo vam e, kako bismo odgovorili na vaša pitanja bilo danas, bilo u narednim mjesecima. Hvala. Hvala gospodine Cornelis e, na odgovoru o ovom vrlo zanimljivom pitanju dronova. A o tome smo već govorili kada smo govorili o uredbi o EASI. Ali kad go, ovo ovaj je delegirani akt. Gospodine Marinesku, želite li se javiti za riječ? Hvala, gospođo predsjednice. Drago mi je što je komisija spomenula ove zadnje incidente koji su se dogodili i koji su zapilježeni u Ujedinoj Kraljevini, a isto tako i u SAD-u. Trebaju nam pravili, ali isto tako mislim da trebaju pravila koja su tako sročena kako bismo spriječili koliko je gotovo to moguće da se stvari ne ponavljaju. Ne možemo sve spriječiti, ali takve incidente u cijelosti ne možemo isključiti. Delegirani akti. E, temeljna uredba e, govori o tome da u tim delegiranim aktima trebamo uvjetovati za proizvodnju, održavanje bespilotnih letjelice što se tiče dijelova, propelera, kako za osobnu e, uporabu, tako i za pilote na daljinu i sve aktivnosti koje su potrebne kako bi se osigurala e, temeljne, e, temeljni uvjeti iz članka 55. želim vas podsjetiti da članak 55. govori o prilogu 2, a to je e, zrakoplovnost, odnosno plovidbena sposobnost zrakoplova, a ne kao što je napisano u ovoj bilješci koja je poslana parlamentu ali ne možemo se baš pohvaliti tim, jer 58.1 eh, dakle ne predviđa da se eh, predviđaju pravila za sam dizajn. Dakle, pročita samo ono što je ovdje zapisano. Što je uključeno u prijedlogu koje smo dobili? Delegirani akt kao takav. Prvo, opsek eh, tiče se samo za otvorene kategorije samih E, operacija, dakle otvorena kategorija, što znači dronovi do 25 kg e, za koje nije potrebno certificiranje. Delegirani akt e, koji treba uključiti uvjete i za certifikaciju dronova za sve one koje treba certificirati, naravno ne sve, dakle se sa onim dronima koji se ne certificiraju. Ne razumijem. Ne razumijem baš najbolje što se tu događa i zbog čega E, uopće imamo ovu uredbu. Kao što znate, otvorena kategorija dronova, oni samo trebaju proći proceduru sukladnosti i deklaraciju o sukladnosti koja se nalaze u prilogu samo delegirane akta. Gospođo predsjednice, ja bih žela postaviti pitanje. Da li se ovi delegirani akti trebaju poslijediti odboru INTA, jer 90% e, su dakle, pravila koje se tiču unutarnjeg tržište. Biću iskren, nisam surađivao e, s tim odborom i ne znam, ne znam koje su njihove pravile. Ali sve što je zapisano to obuhvaća e, obuhvaće opće uprave GRO. U samom prilogu imamo neke preduvjete, opće nekakve uvjete o dronovima i kao što je to zatraženo u temeljnoj uredbi, osnovnoj uredbi, a kao što je to i zapisano u ovoj famoznoj noti, samo ono oprema vezano uz operacije koje se treba instalirati. Kao što je komisija istaknula, trebamo ovo sagledati i s obje strane i delegirani i provedbeni akt ako pročitamo provedbeni akt, trebali smo ga pročitati sa velikim iznenađenjem, jer govorimo ovdje o certificiranju dronova, a to nismo e, predvidjeli osnovnom uredbom. Dakle, imali smo ogromnu raspravu o tome. Naravno da smo tražili delegirane akte na svim mjestima, ali sada se certifikacija uključuje u provedbeni akt, a koji bi se trebao baviti samo operacijama kao takvim osoblju i isto tako i posebnoj registraciji. Eto, još jednom ne razumijem zašto, po mom mišljenju, po mom mišljenju provedbeni akt ide izvan mandata koji mu se propisuje u samom osnovnom aktu. Vrlo je čudno sve to skupo, kao što znate. E, vi ste predsjedali e, kada smo vodili ove rasprave. 250 gramsko pitanje i dronova, to je veliko pitanje koje se provlačilo, a na kraju prihvatili smo da se dogode izmjene. Međutim, sada u provedbenom aktu za registraciju imamo opet 250 grama. Kao što se tražilo e, upravo u osnovnoj uredbi nemamo ovih daljnjih odredbi ne znam, ne razumijem. To je vjerojatno stari tekst koji je tek pomalo adaptiran. Zaključak. Provedbeni akt, po mom mišljenju, ne odgovara na uvjete koji su postavljeni u osnovnoj uredbi koji se tiču registracije, a i prelazi izvan mandata koje se spominje u osnovnom aktu jer uključuje neke odredbe koje e, pripadaju same delegirane akte. Delegirani akti, a opseg je e, ograničen, i to na zahtjeve koje se tiču isključivo same opreme. Ne postoje nikakve odredbe koje bi se ticale uvjeta kada i koji dakle koje bespilotne letjelice trebaju biti pod tim uvjetima kao što traži osnovni akta, da ne govorimo o e, samo izvedbi proizvođača, o tome se ne govori, a isto tako i sam sustav e, nadzora. Stoga mislim da moramo izuzetno pažljivo sagledati sve ako želimo biti suglasni sa ovim delegiranim aktima. Hvala gospodine Marinesku. Sada ću dati riječ gospođi Foster. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala i predsjednicima komisije i predstavniku EASE koji je nazočan danas ovdje. Bilo bi zaista dobro da i prezentacije koje ste vi iznijeli, mislim da je bilo jasno i e, zaista smo dobili detalje, ali me komisija sluša Možda biste nam mogli poslati ovu prezentaciju, mislim da prezentaciju bi bilo dobro da nam svima uputite što bi nam koristilo e, zaista u daljem radu. Prije samog početka želim komentirati što se dogodilo na Getviku. Očigledno s obzirom da sam iz e, Londona i zapravo je ostalo nezamjećeno. Zaista je to bilo na neki način e, nešto što se nije dogodilo samo na Getviku. Čekali smo predugo kako bismo došli do pozicije, kako bismo sagledali e, sve ova pitanja kada je reč e, o isto tako nekim smjernicama koje bi trebalo aktualizirati. Međutim, u civilnoj avijaciji imamo pravili prije svega u Nizozemskoj i u Ujedinjenim kraljevima svakako ovo postoje pravila koje već dugo su na snazi. Međutim, uvijek ćete imati neke idiote koji se žele poigrati, kako god pravila donesemo, znamo da uvijek moramo e, biti pažljivi e, kao što je to e, tehnološki naprosto isto tako sve ono što je bilo uz geograničenja. Sami planovi za hitne slučajeve, isto tako i provedba zakona i e, sve one akteri u provođenju zakonodavstva moraju biti uključeno. Ja želim pozdraviti e, sve ono što komisija JASA e, unose u ovaj akt. Izvjestitelj koji je isto tako dobio potporu 700, preko 700 članova parlamenta koji u 2015. godini u službenom listu e, istaknuli što mi to kao parlament želimo i potpuno jasno smo i tada naznačili. Mi smo tada tražili u mom izvješću, kada sam bila izvjestiteljica e, sama, e, stav koji se zauzeo je dobio široku potporu. Samo korištenje, sigurno korištenje dronova je spomenuto. Naravno da je trebalo vremena jer smo očigledno trebali ponovno preinačiti temeljni akt i prošlo je podosta vremena između 2015. do danas kad bismo došli uopće u ovu e, poziciju i vjerojatno bih e, isto tako se složila sa gospodinom Marineskom jer mislim da je e, sve skupo u redu. Međutim, u to vrijeme nismo htjeli staviti ograničenja što se tiče težine e, i ovih 250 grama uz neke kriterije. To je smjer kretanja upravo zbog različitih tipova i s obzirom da tehnologija ide napred možemo staviti neke izuzetka e, može to biti i do sutra takva tehnologija da ćemo imati upola manje težine, a u brzinu, a kada pogledate sam dizajn letjelica vidjet će da je to moguće. Međutim, kada je riječ o referentnim vrijednostima, e, ja e, surađujem u Londonu sa skupinom za praćenje razvoja dronova. Mi smo o tome već e, dosta dugo razgovarali, a isto tako i u tom društvu i nautičkoj asocijaciji smo e, stvari obuhvatili i raspravili izuzetno je jako važno vidjeti ovaj slop između proizvođača i krajnjeg korisnika koji se nalaze na ovom oznaci CE a bez ikakvog odgađanja je potrebno da je, vjerujem da je došlo vrijeme da se i uvedu kriteriji u čitavoj Europi i da budemo sigurni da shvatimo da i civilna udruženja na nacionalnoj razini moraju shvatiti što trebaju raditi u tom pogledu. Mislim da bi to bilo sve što sam želio istaknuti. Kao što sam kazala, dobro je da smo ovdje gdje smo, vrlo je teško kad je reč o kompleksnim pitanjima, ali svakako moramo se pozicionirati i mi i kao klub ECR-a. Hvala, gospodin Van Niltenberg. Hvala, gospođo predsjednice. Mogu biti jako kratko, puno toga je rečeno. Gospođa Foster je puno toga već izrekla a što se tiče implementiranih i akata koji zapravo ne pokrivaju sve, jer je komisija potpuno jasno kazala da za neke specifične kategorije koje su zasnovane na o, e, procjeni rizika, e, zaista postoji još puno posla kada je reč o mogućim scenarijima koje moramo obuhvatiti, ali to je upravo ono što želimo, imajući na umu da e, imamo i izvješće kolegice Foster. Svakako E, integrirani su sve ove elementi, kad je reći isto tako u raspravi 250 e, grama, kilo džulima, kada prilog 2 pogledate, jasno se referiramo na to. Međutim, sve skupa jest pronalaženje same ravnoteže kako ne bismo intervenirali sa prejakim zakonodavstvom mm, u igračkama i zbog toga imamo upravo ovu otvorenu kategoriju, a klasa C0 u kojoj zapravo nemamo iste uvjete kao recimo za veće dronove, ali još uvijek korištenje dronova i specifični rizici koji su povezani s time i koji su zapravo posljedica određenih e, operativnih e, radnji. Mislimo da moramo pronaći ravnotežu i u delegiranom i provedbenom aktu. Sada bi bilo presudno da se ne izgubi još jedna godina, da se pregovara, već e, da u praksu provedemo ovo zakonodavstvo svi i industrija EASA, nacionalni stručnjaci, da je to doista E, pravi pristup e, i moramo stvari ubrzati. Naravno, uvijek će biti neka pitanja. Naravno, ja sam imao pitanje nakon incidenata koji su se dogodili u Ujedinjenoj Kraljevini ali drago mi je da su i iz komisije dali ovom neslužbenom dokumentu i na web stranici pružili objašnjenje koje su jasno naznačili da postoji e, da identifikaciju na daljinu te e, funkcije geosvijesti, a isto tako i sve one zabrinutosti koje smo izražavali u zadnjih nekoliko tjedana, mjeseci i godina. Zaključio bih stoga da trebamo što brže usvojiti delegirani akt Mislim da ćemo imati jednu zakonsku sigurnost eh, kako bismo mogli nastaviti dalje, a isto tako i za eh, sve one koji se bave provođenjem zakonodavstva, eh, civilna avijacija, a isto tako u konačnici jasa i imati sve svoje elemente u ruci da mogu djelovati. Uprzajmo proces, dođemo do zaključka i neka stvar profunkcionira u praksi. Hvala gospodin Van Interburg. E, komisija. Ja bih htjela podsjetiti da smo bili vrlo jasni s gospodinom e, Marineskom do šest sati ujutro o tekstu o EASI. Mi smo, sjećate se, govorili smo o tome, bili smo jasni o tome što potpada pod delegirane akte, a što pod provedbene akte. Kad vidim ovaj prijedlog, pitam se je li komisija uzela u obzir učinke, odnosno posljedice naših pregovora. Jer imam nekoliko problema. Prije svega, možemo reći da su neke stvari dobre u samom aktu. Primjerice, Drago mi je da, e, da dron od 250 grama, dakle mali dron od 250 grama, znači dron igračka, e, da su uvedena vrlo konkretna e, pravila, uključujući pravila o sigurnosti. Znamo da kad se radi o malim dronovima, da se oni registriraju i isto tako pilot ima Građansko pravnu odgovornost i trebamo znati da treba izbjeći e, nesreće i zaštititi privatni život ljudi. Ali ono što iznenađuje postoje stvari koje iznenađuju u ovom aktu. I tu stvari postaju vrlo opasne. Primjerice, E, dronovi do 25 kg, 25 kg mogu letjeti u kategoriji, otvorenoj kategoriji. Nisam baš sigurna da tako velik dron ne može biti ovjeren i i da ne treba proći kontrolu kod e, nadzornih tijela Dakle, ako imamo velik elektron 25 kg, a ne znamo eh, je na koji on način eh, ovjeren, ne znam. I gospodin Marinescu je o tome govorio u izvješću EASE. Eh, postoje različite kategorije i pokazali smo karakteristike E, koje se odnose na opasnost koju predstavljaju dronovi vezano uz kinetičku energiju koja se oslobađa u slučaju nesreće. E, to nije ono što sam ja odabrala, ali to je napravljeno. Kad pogledamo kriterije koje se odnose na energiju, molim komisiju da objasni kako ublažiti pravila e, za letjelicu od 25 kg. Mislim Um, da se s tim dronom može napraviti što god želite. I čak kad pogledam vašu sliku, možemo reći postoje ti tri tipa drona. Postoji jedan delegirani akt za jedan, a drugi uopće nisu uh, uređeni pravilima. Mislim da je to jako loše. Evo, to je moje mišljenje i moj doprinos raspravi. Gospođo Ajuto, izvolite.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 gepakt. Ik weet wel dat ik daarmee een heel defensie hoofdstuk ook... Koji eh, se ne mogu eh, ni na koji način uračunati kroz stinger rakete. Znamo da isto tako u bilo kojem slučaju što imamo eh, situaciju da ne možemo biti preoprezni kad je reč o zakonodavnim aksima Gospodin Marinescu, e, zapravo ima brige koje svakako moramo obuhvatiti, a s e, svim e, pozitivnim mišljenjima koje smo čuli. Hvala. Ako nema drugih pitanja, gospodine Kanelis, možete li odgovoriti na sva pitanja? Možete čak i na nizemsko ako želite. Vjerojatno neću biti u mogućnosti sve to izreći na nizozemskom, ali razumijem vrlo dobru tematiku. Što se tiče svih e, primjedbi koje smo čuli, želim se isto tako, e, naravno da možemo poslati prezentaciju, ali isto tako i neslužbeni dokument e, koji ne tako dugo smo uputili kako bismo objasnili neke kontekstualne elemente koje ne možete pronaći u zakonodavnim tekstovima. Mislim da je to bilo od koristi i pomoći. Što se tiče samih specifičnih primjedbi, Doista je jasno da delegirani akt ne sadrži e, certificiranje za sve tipove dronova. Važno je imati na umu da ćemo imati u budućnosti dodatna pravila koja će se e, uvesti za druge kategorije, a to su kategorije e, specifičnih dronova i certificiranih dronova, to su doista kompleksni e, dronovi i bespilotne letjesti jasa treba više vremena kako bi e, postavila te specifične uvjete za dronovi. Moramo biti jasni, dron ne smije letjeti u tim kategorijama dok nemamo ta pravila i dok nisu ti dronovi certificirani. Ova otvorena kategorija može ići doista do 25 kg težine ali ono što je važno imati na umu e, jest e, restrikcije koje smo e, uveli uz tu otvorenu kategoriju u suštini možete ih koristiti samo u uvjetima kada nema ljudi, kada nema nekakvih rizika oko vas koji bi bili povezani sa samim operiranjem ovim dronom, a to je zapravo pristup putem procjene rizika, to je novina u uredbi o EASI oko koje smo se suglasili i ovdje upravo primjenjujemo, što drugim riječima znači da imate različite e, uredbe kada je rizik E, dakle za skupine ljudi e, mogu e, biti ozlijeđene ili ako možete oštetiti imovinu. To je filozofija koja se krije za svega toga. Naravno, 25 kila može izgledati puno, ali neće se kretati iznad skupina ljudi. Ta otvorna kategorija to ne omogućuje. Ako netko želi koristiti za letom iznad ljudi, morat će za to dobiti certifikat. I to na temelju onih pravila koje za sad još nemamo. Dakle, ove korištenje e, samih dronove ne možete koristiti u opasnim situacijama osim ako ne želite kršiti zakon. Što treba biti u, e, u zakonodavnom i provedbenom aktu? E, mislim da smo to jasno dobro uočili, ali bih ipak predložio da i bilateralno stupimo u kontakt, e, jer još nismo još ni pri usvajanju samo možemo bilateralno vidjeti koji uvjeti bi bili mogući. Gospodin Marnesku možda misli da stvari nisu na pravom mjestu, ja mislim da jesu, ali svakako zajednički moramo sjesti za stol i to pregledati. Što se tiče pitanje 80 čula to riječ je o registraciji dronova. Imali smo različite kriterije koji su se uključivali u uredbi o ASU, a kad je reč o upravo ovom pitanju 80 džula je bila jedna to je otprilike 900 grama. Nisu svi dronovi u tom srazmjeru, ali to je orientativna vrijednost. Ono što smo mi e, učinili jest e, postupak preostrožnosti. Mi smo smanjili limit, dakle smanjili se 900 grama, odnosno 80 džula s obzirom na druge e, kriterije i same uredbe zbog e, razloga sigurnosti. One savjete koje smo dobili od e, stručnjaka za sigurnosti uočili smo da i manji dronovi se mogu koristiti ono što je gospodin Van de Kamp kazao, zbog toga treba registracije čak i manjih dronova nego li onih e, kojima 80 čula. Možemo ići i još e, manje od 250 e, grama težine u slučaju da sama letjelica može ugroziti privatnost ili ima instaliranu kameru ili ima određeni doseg koji bi bio izvan vidokruga od 100 metara, što znači da ovo načelo predostrožnosti upotrebljavamo i kod ovog. I mislim da sam time odgovorio na najznačajnije pitanje koje je postavljeno. Hvala gospodine Karnelis. ali imam potrebu reći da ne možemo sve to tako pustiti u prirodu, a da pritom ne uvedemo pravila za dronove od 25 kg. Ja ne želim preuzeti taj rizik. E, to je opasno. Tu može doći do nesreća. Možete reći da se to može koristiti za nalijetanje poljoprivrednih e, zemljišta, njiva, ali e, tu se može dogoditi katastrofa. Radi se o 25 kg. Gospodine Marinesko, izvolite. Hvala lijepo e, osnovna uredba je na snazi objavljanja u službenom listom. Delegirani provedbeni akti trebali bi biti u skladu sa temeljnim aktom, a ne e, onih dokumenta koji bi bili korišteni ovo, e, sve skupa se traže delegirani provedbeni akti Stoga moramo provjeriti o čemu je riječ i provjeriti koji su uvjeti zapisani, koji su na snazi i koje je to sekundarno zakonodavstvo. vam isto tako kazati da sam postavio pitanje službeno komisiji i mailom sam uputio to pitanje da pošalju objašnjenje kad je riječ o sukladnosti između delegiranih i provedbenih akta i temelj dokumenta ja sam dobio ovaj neslužbeni dokument koji bi svakako trebalo proanalizirati i koji bi svakako misija trebala sagledati. To je moj ljubazni zahtjev da ponovo razmotri ovo upućeni dokument i potpuno je jasno da gospodin Kornelis možemo zajednički provjeriti o čemu je riječ, ali certificiranje nalaze se u E, provedbenom aktu nikakve odredbe o certificiranju ne možemo pronaći u delegiranom aktu. Mogu razumjeti da će se to dogoditi kroz e, drugo sekundarno zakonodavstvo, ali već u članku e, desetom imamo u provedbenim pravilima da neke vrste korištenja i operacije koje se za koje se koristi dronovi moraju biti certificirani u skladu sa odredbama koje se tiču certificiranja samih zrakoplova i to zrakoplova sa pilotima. A u ovom neslužbenom dokumentu govori se o tome da ove odredbe će se upotrijebiti za dronove. Nešto je potpuno nejasno kad je riječ o ovom budućem sekundarnom zakonodavstvu o 80 džula nisam našao nikakve odredbe, 80 džula e, je korišteno kad je smo htjeli pokriti e, dronove 50, 5 e, grama koje su velike velike brzine i 250 grama sa malim brzinama. To je bila razlika zbog 80 džula, ali imamo 250 grama koje e, se odupirali su se. E, dakle, kad smo to tražili i e, to je zapravo nedostatak pojašnjenja. Gospodine Morenesku, hvala vam lijepa. Ja sada predsjedam i mogu zaključiti ovu točku. Naravno, morate otići, ali ne nakon mog zaključka kojeg ću sada iznijeti. Mislim da Europska komisija i gospodin Marinesko će imati jedan bilateralni sastanak kad je reč o detaljima, e, prije svega kad je reč o delegiranim i provedbenim aktima i nakon toga ćemo ponovo čuti koji je to rezultat i nam ga kolega Marinesku. Naravno, bez ikakvog odgađanja, to je jasno. neki moraju biti i predsjedavatelji ispred onoga što gospođa Foster kaže. Točka osma našeg današnjeg dnevnog reda. Gospođo Rodriguez, Dobrodošao. Sada ćemo govoriti o protokolu o izmjeni sporazuma o pomorskom prometu sa Kinom kako bi se uzelo obzir pristupanje e, Hrvatske Europskoj uniji, a imat ćemo predstavljanje nacrta izvješća gospođa Rodriguez iz kluba socijaldemokrata. Izvolite. Obratit ću vam se na portugalskom jeziku. Hvala. Ja bih e, kolegice i kolega e, želim zastupiti, ja ću vam predstaviti što je zapisano gospodine predsjedavatelju, štovane kolegice i kolege, dame i gospoda. E, možemo kazati da ovaj prijedlog koji se danas ovdje iznosi nema nikakvih dvojbenih pitanja za razliku od nekih drugih elemenata. Kad je reč o pomorskom prometu Europske zajednice i e, vlade Narodne republike Kine kako bismo obuhvatili pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. E, ovaj protokol e, o izmjeni sporazuma E, Republika Hrvatska postaje dijelom e, samog e, protokola sam sporazum o pomorskom prometu između Europske unije i Kine stupila na snagu 1. ožujka 2008. godine. 2012. godine komisija je putem vijeća dobila ovlasti da se i protokol izmijeni i da se uzme u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Protokol je 2014. u 11. mjesecu poslan parlament Potpisivanje protokola treba se dogoditi 21. prosinca i tako je trebalo biti moguće da vijeće početkom eh, uz dakle eh, suglasnost parlamenta ovo sve skupa usuglasi prijedlog je da damo privolu tome i da ovo odobrimo. Hvala lijepa. Dobro, onda pozivam gospođu Luačevsku kao izvjestiteljicu Sine epp da nam se obraći. obrati. Da, ovdje se radi o dokumentu koji nema nikakvu koji nije kontroverzan ni na koji način. E, Hrvatska je pristupila Uniji 2013. godine i stoga je potrebno unijeti ovu izmjenu. E, svaki nacionalni sporazum e, treba biti izmijenjen kako bi uzeo u obzir novu državu članicu. Tu nema ništa neobično. Tako da se radi o čistoj formalnosti. Nema nikakvih problematičnih e, aspekata i mislim da svi klubovi će moći poduprijeti ovaj prijedlog. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Radoš u ime Aldea. Hvala. E, podupirem preporuku, e, to je dosta logična preporuka i zapravo se time ne mijenja ni na koji način e, sama suština sporazuma između Europske unije i Kine. U potpunosti podupiremo prijedlog. U redu, hvala. Sljedeći govornik je predstavnik Europske komisije, gospodin Ispričavam se što ću vjerojatno krivo izgovoriti vaše ime, grčko ime pretpostavljam, gospodin, gospodin Dimitriades. Da, dobro ste izgovorili, hvala gospodine predsjedavajući. Mi bismo htjeli poduprijeti ovaj nacrt preporuke te se veselimo brzoj brzom usvajanju od strane Europskog parlamenta. Pratimo isti postupak kao što je bio slučaj 2004. godine kada je bio prethodni val proširenja te 2007. godine kada su se Bugarska i Rumunjska e, priključila Europskoj uniji važno je osigurati potrebne instrumente za pristupanje Hrvatske ovom sporazumu, a mi mislimo da e, treba reći da se održavaju godišnji sastanci o provedbi E, zajedno s Kinom i važno je da se uključi i Hrvatska. Hvala, pristup je sasvim jasan. Gospođo Rodriguez, želite li odgovoriti na ove primjedbe? Ja mm, sam isto tako mm, razmišljao kolegu Francesku koji je trebao uputiti kontara, nije moj zadatak. The amendments is on veljače, dakle iduće srijede je rok za podnošenje amandmana i sa ovom primjedbom završavamo i s ovom točkom dnevnog reda. Kao što vidite, dobro se držimo vremena mi nizozemci i zatvaram javni dio sastanka odbora TRAN i nastavljamo za dvije minute bez prisutnosti javnosti gdje ćemo dobiti informacije o stanju u različitim trijalozima. Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture, gospođa Ajuto, gospodin Marinesko i gospodin Telička nam trebaju vezano uz instrument za povezivanje Europe. Gospodin Telička je ovdje, gospođa Vilkunen